će sjednica se nastavlja sutra u 10. ožujka i počinje u 10.30 pa do 2 i zatim od 3 do 11 sati na večer.